Good afternoon, Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas da sjednete na svoje mjesta. Otvaramo današnji sasnak odbora Regi. And I'll begin Započet ćemo s odobrenjem zapisnika, sa, odnosno s usvajanjem dnevnog reda. Molim vas, sjednite. Kao što rekao, počinjemo s usvajanjem dnevnog reda za današnji sastanak. Imali nekih prijedloga, primjedbi? Ne. Onda smatramo dnevni red usvojenim. Odobrenje zapisnika sa zapisnika održanog 16. 17. ožujka te 18. 19. travnja. Nacrti zapisnika sastanaka su na raspolaganju online. ako bude bilo kakvih prigovora, odnosno ako ne bude prigovora tijekom današnjeg sastanka, smatrat ćemo ih usvojenim. Priopćenja predsjednice. Imam dva priopćenja. Imate ove kartice na svom stolu. Danas je poseban blagdan u Bugarskoj i slavonskim zemljama. Danas obilježavamo Čirilicu, tako da ovom prigodom vam dajemo ovu kartu sa azbukom. A možete nam objasniti ovu kartu, ovaj tekst, jer ja ne znam o čemu se radi tu. Tu se radi o pismu. U Čirilici. Dakle, možete ovo koristiti kako biste pisali na bugarskom ili ruskom. 300 milijuna ljudi na svijetu koristi ovo pismo. Tako da ako ga naučite možete im se pridružiti. i hvala vam što im pružate mogućnost da vam ovo predstavim jer ovom prilikom e, doprinosimo obježavanju kulture, pismenosti. To je jako važno za nas. E, druga obavijest tiče se našeg izaslanstva za Hrvatsku. Kao što znate, prošlog tjedna naš odbor poslao izaslanstvo u Hrvatsku. Program je obuhvaćao sastanke u Zagrebu, sa odborom e, Sabora za regional razvoj, e, nadležnim e, ministrima za trgovinu, zatim lokalnim vlastima u Šibeniku. Tu je bio projekt koji, je podržava, koji podržava strukturni fond. što će poslati članovima pismeno izvješće do kraja tjedna. Gospodin Gaculino predsjedao je ovo izaslanstvo kao potpredsjednik odbora regiji i sada mu dam, dajem riječ e, kako bi... Htjela sam mu dati riječ danas da nešto kaže o tom putovanju, ali nije tu. Drugi članovi izaslanstva su gospoda Van Nisselroj, Novakov, Maletić i gospođa Tomašić. Želi li se netko javiti na riječ? Da, izvolite gospodine Van Nistelroj. Evo samo nekoliko riječi o ovom izaslanstvu. Vidjeli smo da je Hrvatska odradila izvanredan posao iskorištavajući predpristupne instrumente, a kada je pristupila Europskoj uniji, moglo je koristiti i europske fondove i sadašnji i višegodišnji financijski okvir. Naravno, potrebno je za to i administrativan stroj i vidjelo je e, se odmah na prvi pogled da su odradili doista sjajan posao. Sada nova vlada reprogramira odnosno traži izmjene na programskoj razini gdje postoje već e, sporazumi sa partnerima. No naravno za to je dosta kratko vrijeme jer treba ipak obaviti reprogram i tu smo imali dosta intenzivnu raspravu sa saborom i sa nadležnim ministrom. Ja sam saznao da je reprogramiranje doista krasna riječ, ali je to teško ostvariti ako sada već nastojite reprogramirati. Da, preveliko reprogramiranje može značiti i dodatnu nesigurnost i tako dalje. Drugo što smo vidjeli jest da postoje u regijama potrebni kapaciteti kapaciteti u gradovima, u regijama i da se nastoje zadržati dobri ljudi, jer je to velik problem. Razgovarali smo sa mladima kojima je to prvi korak u karijeri i koji tamo rade godinu ili dvije i onda e, su morali se prebaciti na tržište rada. Dakle, isplaćene su plaće, ali to je znanje nestalo. Dakle, to je drugačija situacija gdje se isplaćuju više plaće i ljudi vole svoj posao i ostaju 8 godina ili više u državnoj službi. I e, ovdje mladi mogu također ostvariti i e, napredovanje u karijeri i dobiti bolji posao. To je bitno također kada je riječ o kadroviranju i posljednje mi smo posjetili regije i gradove. Vidjeli smo kako neki gradovi znaju iskoristiti eh, fondove, a neki su u tranzicijskom razdoblju i e, nastoje zadržati usluge za starije, za mlade, za djecu. I e, tu postoji velika e, napetost tenzija i oni se okreću Europi i imaju velika očekivanja od nje. Dakle, u smislu da neće biti toliko opterećenja u smislu administrativnih pravila i očekuju da kao i u predpristupnom razdoblju neće morati ispunjavati sve te zahtjeve. Dakle, u smislu onoga što mi nastojimo ovdje postići imamo tri pouke, dakle ne smijemo previše reprogramirati u samom početku, zatim drugo, E, pitanje kapaciteta i treće je stvarna potreba, odnosno jesmo li odgovorili na potrebe ljudi naročito u ruralnim područjima, tako da to bude opipljivo. No, u svakom slučaju, za sve bilo dobro organizirano, dobro smo napredovali tijekom dana i razgovarao sam danas s kolegama i rekao sam da je e, trebalo naći boljeg vozača autobusa jer je on morao pauzirati po pola sata e, nakon dva, dva sata putovanja, tako da smo mi morali malo ubrzati stvari, trebali smo se odvojiti od izaslanstva u jednom trenutku. Dakle, naučila sam mnogo od e, ovoga i doista je zanimljivo slati misije u takve zemlje. Bilo je sve dobro organizirano i hvala svima koji su nam pomogli u malo težim trenucima. Sorry, thank you, Hvala vam, gospodin Van Nistelrooy. Tu su danas i predstavnici Europske komisije, gospođa Sondrin de Buginos. Želite ono nešto reći o ovome? Da, dobar dan. Hvala vam na vašem doprinosu i vašoj posjeti u Hrvatskoj. Mislim da ste dobro saželi situaciju, dakle tu se radi o zemlji koja je doista uložila veliki trud kako bi mogla izvući maksimalnu korist od ovih fondova, ali naravno oni su e, u fazi učenja, e, suočeni su s nekim poteškoćama, jedna od njih, jedna od ključnih jest doista upravo ta sposobnost privlačenja stručnih e, kadrova i zadržavanja tih istih kadrova i trenutno razmišljamo skupa s njima koje konkretne mjere mogu donijeti kako bi olakšali e, privlačenje takvih ljudi i kako bi ih e, valjano platili, plaćali i kako bi, na primjer, se usredotočili na određene sektore i kako bi ti ljudi bili plaćani, na primjer, ovisno o njihovim rezultatima. Da, eto, to je jedan od stupova na kojima radimo, isto tako radimo na e, stvaranju tog sustava koji bi, takva sustava koji bi bio dosta jednostavniji, jer vidimo da je dosta, predstavlja veliko opterećenje, tako da bi trebao biti fleksibilniji i kako bi funkcionirao učinkovitije. Dakle, radimo uvijek na tome i gledamo kako, dakle, e, pojačati ovlasti izvršnih vlasti i kako bismo radili na project managementu, jer sad moramo reći da su oni na samom početku i trebaju raditi na tome, razvijati te sposobnosti i situacija je dosta složena jer nemaju dovoljno zrelih projekata. Dakle, treba raditi na tim projektima koje će učiniti operativnim i onda e, pojačati te sposobnosti u fazi donošenja odluka. Dakle, puno toga imaju e, imaju brojne zadatke pred sobom, ali u svakom slučaju mogu reći da su se jako ozbiljno uhvatili koštac s njima svima. Sada imaju, rade na izradi e, nacionalnog državnog akcijskog plana koji se time bavi, jer žele sami sebi pomoći kako bi maksimalno iskoristili ove fondove i kako bi e, dali svoj doprinos za razvoj vlastite zemlje. Dakle, zadovoljstvo radi s njima i oni doista ozbiljno rade na tome. Hvala. Hvala vama, očekujemo izvješće koje će tajništvo pripremiti i poslati svim zastupnicima članovima odbora regije. A sada prelazimo na glasanje. Spremni smo za glasanje. Danas prvo glasamo o europskoj teritorijalnoj suradnji, najbolje prakse i inovativne mjere. Izvjestiteljica sam ja. I počnemo odmah s kompromisom prvim. Jeste li spremni za glasanje? Da. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Da, amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Šesti, ispričavam se prebrza sam. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šestesti za, protiv, suzdržani, 60. Odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za?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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 136. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 148. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 149. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 150. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 159. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 29. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 165. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 165 166. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Amandman 166. Provjeravamo elektronički putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, no provjerit ćemo elektronski. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prvodna izjava tko za protiv suzdržani usvaja se. Drugi amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman treći za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava amandman četvrti tko je za protiv suzdržani molim provjeru elektroničkim putem. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Žao um, amendment 6 in Amandman 6. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 33. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Amandman 12 elektronskim putem, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Amandman 13. I 14. zajedno se glasa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada konačno glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Žao mi je, ali imamo jednu osobu previše među pučanima koja je glasala. Moramo ponoviti glasanje. Ispričavam se. Hvala vam na podršci, ali moramo ponoviti ovo glasanje. Dakle, ponavljamo zaključno konačno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nastavljamo sa mišljenjem o pripremi postizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2020. Mišljenje parlamenta prije donošenja prijedloga komisije. Izvjestitelj je gospođa Krel. Želite li nešto reći? Ne. Hvala. Onda možemo odmah započeti s glasanjem. Počnemo s kompromisom prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis tri. in favor. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? suzdržan, Usvaja se. I, I'm sorry, amendments 11 and 12.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 Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis osmi. Imamo glasanje po dijelama, dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvolite. Evo, čisto tehničko pitanje, vi ste to dobro najavili, ali na našem popisu, barem e, kod zastupnika Pučana, ovo izvješće Krel Izvolite, samo nastavite, možete nastaviti. Neizmjerno vam hvala, dakle mogu nastaviti, baš lijepo. Hvala vam, dakle nastavit ćemo. Second part on the amendment 8. Please, who is in favor? Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Amandman 64. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis deveti po dijelovima, dva dijela imamo. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali trebamo provjeriti. Provjerit ćemo elektronički. Amandman 73. Otvaram glasanje. Zatvaram. Is adopted. Usvaja se. Kompromis 11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I sada konačno glasovanje elektroničnim putem. Otvorim glasovanje. The vote is closed. And the opinion is adopted. Congratulations. Usvaja se čestitke. Very good. We continue now with the, the opinion. Sada nastavljamo sa mišljenjem gospodina Novakova. Kako najbolje iskoristiti potencijal malih i srednjih poduzeća za otvaranje novih radnih mjesta? Gospodine Novako, želite li nešto reći? Ne, hvala. Prelazimo onda na glasovanje. Počinjemo sa kompromisom 1, prvim, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman deseti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 11. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 11. Elektroničkim putem otvoram glasovanje. The vote is closed. Hmm. And it is rejected. Zatran glasanje odbija se. Amendment 16. Who is in favor? Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali možemo provjeriti. Amandman 16. elektroničkim putem autoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Isprike. Kompromis drugi. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis treći. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 29. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Nitko ne diže ruke dovoljno visoko. Amandman 29. Elektronički putem otvoren glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je usvojeno. Kompromis četvrti. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. peti, amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru? U redu. Amandman 52. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amanman 54. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 56. i 57. istovjetni zajedno. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 59. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. I sada konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Molim. Jesmo li glasovali o 44. amandmanu? Ne. A zašto? Jer jer smo usvojili 29. amandman. Nema na čemu. Dakle, konačno glasovanje, otvoram glasovanje. Ok, the, the vote is closed. Zatvaram. And the opinion is adopted. Congratulations. Usvojeno čestitke. Idemo dalje. Um, Sedma točka dnevnog reda. Dostupnost financijskih sredstava malim i srednjim poduzećima i povećanje raznolikosti financiranja tih poduzeća u Uniji tržišta kapitala. Gospodine Jolo, želite li reći nešto? Ne, nema ga. Kompromis prvi. To je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. 11. amandman, otvoram glasovanje. Okay, I'm just The vote is closed. Zatvoram. Usvoja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Dvadeset osam amandman, usmeni amandman. Ima li prigovora na ovaj amandman? Nema. Hvala. Znači možemo pristupiti glasovanju. Amandman 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis treći. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman. Oprostite. Kompromis četvrti. Za protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 58. usmeni amandman. Ima li prigovora? Nema. Onda možemo glasovati o usmenom amandmanu za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 77. amandman, otvoram glasovanje. I'm sorry. Oprostite, 80. amandman, moja pogreška. The, open, I'm sorry. Glasovanje je otvoreno. The closed. Odbija se. Compromise 7. Kompromis sedmi za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 71 za protiv suzdržani odbija se. I sada Konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoren glasovanje. Zatvoram. And uh, Usvaja se čestitke. I time smo završili s glasovanjem. Sljedeća točka na dnevnom redu je sastanak sa potpredsjednikom komisije, gospodinom Katajnenom. On će doći u 16 sati, dakle do tada imamo stanku. Ispričavam se. Imamo dakle razinu gledišta.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 Okay, thank you. Thank you very much. We continue with the next point of our agenda. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Fond solidarnosti Europske unije, ocjena. Gospodin Čiku je ovdje i spreman je predstaviti svoje mišljenje o izvješću. Izvolite, gospodine Čiku. E, nažalost, nemamo mikrofon. Mikrofon nije uključen. Sente. Il Fondo Fond solidarnosti Europske unije uspostavljen je 2002. godine, kao što znamo, i ne možemo sada preduhitriti sve katastrofe i krizne situacije, no možemo nastojati osigurati upravljanje sredstvima na bolji način i postizanje ciljeva. Svi znamo da u slučaju prirodne katastrofe imamo više koraka. Dakle, prvo je e, razaranje i otkrivanje snage prirode sa osjećajem e, bespomoćnosti i također osjećam da nismo to uspjeli, da nismo to spriječiti. I tu dolazi do e, intervencije civilne zaštite, dakle to je sljedeća faza, a to je ono što nas najviše zanima ovdje u ovom domu, zato jer e, jednom kada e, se završi pružanje prve pomoći treba popraviti i štetu nakon prirodne katastrofe. Izvješće komisije je doista činjenično, ali s naše strane u izradi izvješća Europskog parlamenta ovaj odbor treba razmotriti i to da se žrtve mogu osjećati napuštenima. Dakle, važno je razmotriti sve korake. 2014. godine uredba o fondovima solidarnosti je izmijenjena i dopunjena upravo kako bi poboljšala djelovanje sadašnjeg Fonda za solidarnost. Ja pozdravljam poboljšanja koja su uvedena ovom uredbom i e, primjerice proširenje, e, odnosno produljen je rok za traženje pomoći za prirodne katastrofe sa 10 do 12 jedana i također su e, rokovi za administrativne postupke skraćeni, tako da Europska komisija unutar šest tjedana mora iznijeti svoju procjenu i mora odlučiti i to u što kraćem vremenu moguće je i uplatiti jednu akontaciju od 10% predviđene pomoći e, sa granicom 30 milijuna eura. Europski parlament, a konkretnije odbor regiji, imaju zadatak e, izraditi ocjenu izvješća Europske komisije o fondovima za solidarnost e, koji su isplaćeni 2014. godine i tu je sama komisija zaprimila 13 novih zahtjeva za pomoć i od tih 13 zahtjeva 7 je prihvaćeno, dva je odbijeno, a četiri su odgođena na 2015. godinu. Ukupno Europska komisija je 2014. godine isplatila 126 milijuna eura u obliku e, sredstava za pomoć, odnosno za solidarnost. Nakon razmatranja izvješća komisije i također nakon razgovora sa e, lokalnim i regionalnim vlastima, ja bih se sada osvrnuo na sljedeća promišljanja. Mehanizam fondova solidarnosti predstavlja doista jedan instrument koji je nužno potreban kako bismo odgovorili na katastrofu koja se dogodi na teritoriju Unije putem e, financiranja svih e, onih e, usluga pružanja pomoći poput ponovne postave temeljnih usluga u smislu pružanja električne energije, osiguranja i vodoopskrbe i pružanja obrazovanja. Također i privremeni smještaj i troškovi E, službi za e, pomoć pomoć i zadovoljavaju neposredne potrebe i također uspostavljanje i mjere za sprečavanje poput nasipa i mjera za zaštitu kulturnih dobara i e, također mjera sanacije. Prirodne katastrofe koje su se dogodile u Italiji, Francuskoj, Grčkoj i Sloveniji su na dramatičan način zahvatile ta područja. Evo ja ću navesti primjer svoje zemlje, Sardinije, koja je nakon poplave u studenome 2013. godine imala 1700 raseljenih osoba i 16 smrtih slučajeva. Tom eh, dramatičnom gubitku ljudskih života pridodaje se i teška ekonomska šteta i tu e, se s time moraju nositi i radnici i građani i poduzeća, a da ne govorimo o tome da u svim tim slučajevima su prirodne katastrofe zahvatile južnoeuropske područja koja su već bila teško pogođena globalnom e, krizom. Iako je uredba iz 2014. godine načela skratiti rokove za isplatu sredstava, kao što sam spomenuo prije, dakle da to bude šest jedana od zaprimanja zahtjeva za pomoći, i, e, dakle unatoč tome smatram da sadašnji rokovi za isplatu sredstava su još uvijek predugački i zbog toga treba da e, Europski parlament se usredotoči kao prvo na potrebu da se poboljša učinkovitost i e, brzina administrativnih postupaka potrebnih za e, isplatu sredstava. Da, istina je da je to 6.1, ali opet da navedem primjer Sardinije. Nakon poplave 2013. godine Sardinija je morala čekati više od godinu i pol dana za sredstva. Dakle, od studenoga 2013. godine kada je podnesen zahtjev, sredstva su stigla 2015. godine. Dakle, objektivno govoreći, to su predugački rokovi, a da se građani ne bi osjećali napuštenima. Iako je s jedne strane poželjno pojednostavniti birokratski postupak na europskoj razini i skraćenjem tih rokova od trenutka katastrofe do trenutka kada zemlja članica ili dotična regija dobiju pomoć. Dakle, s druge strane, lokalne, regionalne i nacionalne vlasti imaju dužnost ubrzati i pojednostavniti vlastite domaće postupke. I još nešto. Učinkovito aktiviranje Fonda za solidarnost može se ostvariti upravo boljom suradnjom između zemalja članica i regionalnih i lokalnih vlasti na području gdje se dogodila katastrofa. I još nešto, jer se tu želim nadovezati na ono što ističe e, gospodarski i socijalni odbor e, u svojem mišljenju o fondovima za solidarnost od 21.6.2012. godine, kao što je i sam parlament rekao rezoluciju od 15.1.2013. godine o provedbi Fonda za solidarnost. Dakle, htio bih da ovo izvješće istakne potrebu da se dodatno promakne komplementarnost e, fondova sa drugim e, e, sredstvima za financiranje poput strukturnih fondova, tako da imamo koristi osvaranje sinergija između tih različitih instrumenata i ta se sinergija mora uspostaviti između fondova za solidarnost Europske unije i nacionalnih fondova jer u nekim slučajevima e, fondovi solidarnosti na nacionalnoj razini nisu aktivirani i ta kašnjenja ugrožavaju gospodarski oporavak i konkurentnost regija koje su zahvaćene katastrofama. I peta i posljednja točka, sprječavanja katastrofa ima ključnu ulogu u području europskih politika i to je najbolji način smanjenja e, ranjivosti na prirodne katastrofe. Dakle, sve regije Europske unije moraju na dosadan način iskoristiti sve različite mogućnosti financiranja za sprječavanje katastrofa na održiv način i također u cilju sprječavanja klimatskih promjena kojima smo svi svjedoci, dakle sa konačnim ciljem da se spriječi buduće prirodne katastrofe. I s njime sam završio i spreman sam saslušati sva promišljanja svojih kolega izvjestitelja u Sjeni i svih kolega zastupnika u odboru Regi. I ovom prilikom želim vas izvjestiti da su izvjestitelji u Sjeni da izvjestitelji u sjeni da će se e, tijekom sljedećeg tjedna održati prvi sastanak za razgovor o ovome tekstu. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Čiku, a sada počinjemo sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodine Picula, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, Fond solidarnosti kao što smo čuli osnovan stiljem ciljem pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama pogođenim velikim prirodnim katastrofama bila je to reakcija na posljedice razornih poplava u središnjoj europi u ljeto. two thousand and two godine od njegovog osnivanja do kraja srpnja prošle godine ukupno je odobreno i isplaćeno više od three five milijarde eura na temelju sixty nine zahtjeva iz twenty four zemlje članice i nečlanice. nakon nekoliko pokušaja i prijedloga komisije. two thousand and fourteen su konačno usvojene odredbe o izmjenama kojima se ubrzava postupak isplata uvode se predujmovi te omogućuje državama korisnicama više vremena za korištenje ustupljenih bespovratnih sredstava precizira se područje primjene i pravila o prihvatljivosti te stavlja veći naglasak na sprječavanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda no unatoč tome najveći problem fonda solidarnosti je bez sumnje spora isplata novca iz fonda čak i uz spomenute reforme treba proći minimalno osam do deset tjedana prije nego se sredstva isplate jer dopuštenje za njihovu isplatu moraju dati i vijeće i parlament. u praksi taj rok je najčešće i duži. primjerice novac za poplave koje su pogodile hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju. two thousand and fourteen odobren je od komisije u listopadu a potvrđen u parlamentu tek u prosincu iste godine dakle nakon punih sedam mjeseci. mislim da je to jedan od temeljnih aspekata kojeg trebamo urediti kada govorimo o ocjeni fonda solidarnosti neka od ostalih pitanja su eventualno mogućnost povećanja sredstava fonda koja su ograničena na five milijuna eura kako bi se mogao pokriti veći dio ukupnom trošku štete recimo u najnovijim primjerima odobrena sredstva su pokrivala svega three do five ukupnog troška također bi trebalo poboljšati kontrolu trošenja odobrenih sredstava u svakom slučaju radujem se budućoj suradnji s kolegama na ovom izvješću i vjerujem zajedničkom rezultatu Thank you. Hvala. Iz EKR-a gospodin Poreba je izvjestitelj u Sjeni, no nažalost ga nema, tako da ću dati riječ gospodinu Van Miltermurgu, koji je izvjestitelj u Sjeni. Hvala lijepa. Naravno, elementarne nepogode ne možemo spriječiti i zbog toga imamo fond solidarnosti koji je tu kako bi pokazao europsku solidarnost sa državama i regijama. Međutim, države članice i regije mogu učiniti puno kako ne bi došlo do određenih elementarnih nepogoda. Izdvaja se gotovo 8 milijuna eura za borbu protiv klimatskih promjena i sl. Prema tome države članice i regije zaista moraju uložiti više napora kako bi učinili sve kako bi se ograničile mm, posljedice mm, elementarnih nepogoda. Prema e, statistikama za svaki uloženi euro e, uštedjet će veliku količinu e, negativnih posljedica, a to u istovremeno omogućuje da se otvore inovativna i održiva radna mjesta. Fondove treba deblokirati što je brže moguće. Jako je važno da vrijeme koje prođe od kako je došlo do elementarne nepogode do trenutka isplate bude svedena na najmanju moguću razinu treba omogućiti da oni koji traže ove fondove mogu dobiti odgovor što je prije moguće. a vijeće i parlament trebaju reagirati baš kao što je to bilo učinjeno 2013. godine eh, kada je došlo do poplova u Sardini i kada je to sve negativno utjecalo na učinkovitost tog fonda. Potrebno je također da oni koji koriste fondove komisiji daju i podnesu izvješće što je prije moguće. To će pridonijeti učinkovitosti samih fondova. 2014. godine kada se govorilo o uredbi je e, Dakle, to što je tada učinjeno će pridonijeti učinkovitosti svih tih fondova. Međutim, revizija eh, revidirane uredbe je nešto što će se moći u potpunosti eh, provesti i nadzirati tek za nekoliko godina kad, jer je potrebno određeno vrijeme da pratimo kako se ona provodi, ali nadam se da će ove moje primjedbe biti u međuvremenu uzete u obzir. Hvala gospodinu Van Miltenburgu. Neki od drugih izvjestitelja nisu ovdje, pa ću sada dati riječ gospođi Damato. Hvala lijepa. Poznajemo fond solidarnosti, znamo koliko je potreban zbog klimatskih promjena i zbog Prirodni prirodnih katastrofa s kojima se ja mora nositi. Dakle, čini se da je Fond za solidarnost bio e, dosta djelotvoran e, i to na zadovoljavajući način, no manje e, katastrofe su donijele velike poteškoće zemljama članicama, naročito zbog uvjeta koji su predviđeni uredbom, koji su vrlo složeni. U svojem zahtjevu država mora definirati regiju u kojoj je katastrofa zahvatila veći dio stanovništva zapravo nije odražava, ne odražava sustavnost. I osim toga, kada je riječ o, definiciji gospodarske stabilnosti dotične regije, to je bila najteža zadaća, naročito u ograničenim područjima. Zbog toga, otprilike dvije trećine zahtjeva je odbačeno na temelju toga. Dakle, s obzirom na sve navedeno, doista mi je drago što se u ovome odboru raspravlja. Ovo je doista e, važnoj tematici o Fondu za solidarnost i u cilju uklanjanja poteškoća koje i dalje postoje, primjerice sporosti komisije u razmatranju zahtjeva za pomoć u slučaju prirodnih katastrofa i u interesu poboljšanja komunikacije između nacionalne, europske i regionalne razine, mi ćemo e, biti spremni na suradnju. No, treba utvrditi jesu li e, subvencije iz Fonda za solidarnost iskorištene na prigodan način i zbog toga treba izbjegavati zlouporabu i širiti najbolju praksu. U tom smislu komisija treba nadzirati natječaje koje provode zemlje članice i treba poboljšati sustav praćenja rasuda ex post. Dakle, e, konačna izvješća u tom smislu zemalja članica trebaju se objaviti javnosti. Treba bolje definirati i nacionalne planove za upravljanje katastrofama i um, utvrđivanje ugovora za e, hitne natječaje i također e, pružanje smještenih usluga u zahvaćenim područjima. Evo, jedan primjer, nažalost, iz moje zemlje i tu želim navesti da nisu, nije odgovoreno na zabrinutost eh, Revizorskog suda o korištenju Fonda za solidarnost u regiji Abruzzo upravo zbog toga što je eh, projekt izgradnje smještaja koji je financiran iz fonda donio brojne eh, poteškoće, recimo ubacivanje mafije i također korištenje loših građevinskih materijala jer recimo neki su se balkoni u potpunosti raspali pred očima sviju, naročito međunarodnih medija. I Naravno, uza sve navedeno, spremni smo surađivati sa izvjestiteljem i nadam se da će obuhvatiti svojim izvješćem i naše amandmane i opaske. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, predsjednice. Dozvolite mi da e, iskoristim ovu priliku i da e, vrlo kratko, ali nadam se i sadržajno dobro predložim nešto. Naime, volio bih da se u e, izvještaj e, gospodina Čikova svakako pokuša e, taj nesrazmjer između veličine štete, nesreće koja se dogodi i protoka vremena kao što je on sam naveo na primjeru Sardenje, gdje je tek nakon godinu i pol dana došao novac iz Europskog fonda solidarnosti da se taj protok vremena svakako u nekoj mjeri skrati. na primjer konkretan prijedlog ako svi vidimo da je nesreća koja se dogodila vrijedna milijun nečega pa dajmo diskreciono pravo da se odmah da sto tisuća nečega jer je jasno da se dogodila velika nesreća. ajmo vidjeti formulu da komisija ima diskreciono pravo da u suradnji sa zemljom članicom ili više zemalja ako je nastala nesreća na području više zemalja ipak isplati neki supstancijalni novac jer ako nećemo čekati opet godinu i pol dana ili ne znam koliko znamo da je e, e, vidio sam na primjeru hrvatske također da je neka sitnica došla odmah ali zaista sitan novac pa dajmo vidjeti e, na koji način možemo zaista stvoriti mehanizam gdje će unesrećeni dobiti značajan dio novca brzo naravno ne e, ogromne iznose novca ali e, mislim da razumijete što želim reći procjena se može napraviti vrlo brzo u roku od deset dana se može napraviti kvalitetna procjena i znači se da li je šteta velika i ako je to već velika šteta ajmo deset petnaest dvadeset posto pokušati dati odmah na licu mjesta jer inače čekamo zaista predugo, cijelo vrijeme i dolaze, odmah samo simboličke pomoći i onda se ljudi ne osjećaju da netko zaista brine za njih i da ta europa e, brine i da taj fond solidarnosti ima zaista ovaj, pravi, pravi učinak jer ako učinak nije promptan onda je učinak nakon godinu i pol dana e, vrlo vrlo mali i svi da tako kažem gotovo da i odmahuju rukom. Thank you. Hvala, gospodin Dragi e, kolege, Zahvalio bih se izvjestitelju i iznad svega želim naglasiti u koliko je mjeri Fond solidarnosti Europske unije nužan e, mehanizam i po mom sudu jedan od onih koji najviše govori u prilog temeljnim vrijednostima Europske unije. Godišnjih 60 e, e, milijuna eura koji su predviđeni za taj fond na godišnjoj razini zaista su od ključnog značaja za slučaj e, nepogoda. Za slučaj elementarnih nepogoda na nacionalnoj e, razini, jako mi je drago da se taj fond može također mobilizirati na regionalnoj razini. To je zahvaljujući radu ovog parlamenta u prethodnom sazivu. Ja sam e, zastupnik iz prekomorskih teritorija i e, zato mislim da krajnje periferne zone moraju imati posebno status ovdje jer su e, ti dijelovi Europske unije zaista posebno ranjivi zbog ciklona, e, poplava i e, drugih velikih elementarnih nepogoda. A ranije, dakle, oni nisu imali taj status sada e, stoji u e, novim propisima da će se fond, e, da će moći pozvati na fond čim šteta bude u 1% od regionalnog bruto proizvoda za razliku od drugih regija gdje je 1,7%. I meni je drago da je ova odredba uvedena. Hvala lijepa, javlja se još netko za riječ? E, ne, da li možda gospodin Čiku dakle, želi se javiti? No, oprostite, prije toga e, sam zaboravila zapitati predstavnika komisije ako želi nešto reći. gospodin Vahter. Hvala lijepa, oprostite malo sam zakasnio jer radi štrajka ima problema u prometu. Nisam dakle bio u mogućnosti e, u potpunosti saslušati izlaganje izvjestitelja. Želim naglasiti, međutim, da je Europska komisija jako zainteresirana da u potpunosti surađuje s ovim odborom i s izvjestiteljem kako bi e, ste vi napravili e, vaš izvješće na inicijativu i ako želite možemo vam dati određen broj pojedinosti nužnih za to izvješće. Naglasit ću nešto što je već spomenuto, naime da je došlo do revizije uredbe o Fondu za solidarnost i to prije otprilike dvije godine. I točno je da je možda preuranjeno izvlačiti zaključke, jer u proteklom periodu bilo je relativno malo elementarnih nepogoda od ljeta 2014. godine. E, bilo ih je 12 i to krajem 2014. godine, e, dvije 2016. godine te dvije 2014. godine. To možda i nije mnogo <clears throat> e, da se na osnovu toga izvuku zaključci. Ono što se međutim može već sada reći je da novi kriteriji za regionalne nepogode e, koje se u prošlosti moglo teško protumačiti su sada puno jasniji. I do sada nismo e, zaprimili više zahtjeva e, za te regionalne nesreće koje komisija ne bi mogla prihvatiti. Dakle, ono što je važno jest da će postotak uspješno zaprimljenih zahtjeva sada biti od skoro 100%, kao što je to slučaj bio za one velike elementarne nepogode radi kojih je ovaj fond u osnovi bio i osnovan. Sam fond je dobro funkcionirao 100 i nešto zahtjeva od 2002. godine, otkako je ovaj fond osnovan i 70 e, od njih e, uspješno riješeno, odnosno prihvaćenih zahtjeva i e, gotovo 70 milijuna izdvojeno za države do kojih je došlo je došlo do tih nesreća. Osvrnut ću se sada na nekoliko točaka spomenutih prilikom diskusije. Točno je da je sada situacija puno jasnija po pitanju elementarnih nepogoda u najudaljenijim područjima. Prag je sada e, izrađen koji je niži od onih u drugim regijama Europske unije i to odgovara činjenici da su upravo ti krajevi najviše, e, odnosno više izloženi elementarnim nepogodama. Komisija se zaista slaže s činjenicom da moramo smanjiti što je više moguće vrijeme koje protječe od same elementarne nepogode do trenutka isplate pomoći. Kao što znate, nova uredba e, smatra da se sada može produžiti vrijeme za podnošenje zahtjeva 10 do 12 tjedana, a države članice su u potpunosti iskoristile upravo taj rok, već je dakle dano dodatna dva tjedna. S druge strane, administrativni je postupak u određenoj mjeri smanjen, a proračunska tijela koje predstavljaju vijeće i parlament ako one dakle prihvate da e, proračun koji daje Europska komisija da se on treba razmotriti e, odnosno obratiti što je prije moguće. Postoji mogućnost <clears throat> da se e, daju plaćanja unaprijed koje predstavljaju 10 posto očekivanog e, izdvajanja iz samog fonda, a izdvajanja iz fonda naravno ne mogu e, pokriti svu štetu, jer mi imamo u fondu 500 milijuna godišnje. E, to naravno jest vrlo značajna svota za općine i <clears throat> druge, ali ne možemo platiti cijelu štetu. Od e, početka 2015. godine e, proračun je bio na e, raspolaganju. Mi smo ovu odredbu primijenili u tri od četiri zahtjeva. to činimo dakle samo na izričit zahtjev. Prošle godine nismo tako postupili nakon poplava u Velikoj Britaniji jer e, Ujedinjena kraljevina nije tražila u svom zahtjevu da se e, ranije pristupi isplati. Dakle, hvala vam lijepa. Ako imate e, potrebe za nekim drugim podacima, rado ćemo ih dati. Hvala. Sada zaključno gospodin Čiku. Hvala lijepa. Ja sam E, zabilježio sve što su kolege rekle. Slušao sam i mišljenje s puno interesa Europske komisije. Sastaćemo se s izvjestiteljima u sjeni i dat ćemo e, mišljenje i ja mislim da trebamo integrirati ovih e, nekoliko slučajeva kojih srećom dakle nije bilo tako mnogo i moramo ih kritički proučiti i onda ćemo sasvim sigurno e, to uzeti u obzir, a na kraju će se na to kritički osvrnuti ovaj odbor. Hvala lijepa. Ovo je dakle bila prva razmjena mišljenja. Koliko znam, gospodin Čiku namjerava na našem sastanku u srpnju izložiti nacrt e, svog e, izvješća, a e, glasat ćemo o tom izvješću vrlo vjerojatno u rujnu. Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena mišljenja s gospodinom Jerkijem Katajnenom, koji je potpredsjednik Europske komisije za e, zapošljavanje, e, rast i konkurentnost. On još nije ovdje, moramo pričekati ga na 15 minuta. Imate dakle sada 15 minuta koje možete iskoristiti za kako želite. E, vrijeme je za kavu ili čaj, pa možda možete otići popiti kavu. Ladies and gentlemen, can I ask for your attention, please? Right on time, at 4.30. Dame i gospodo, molim vas za vašu pozornost. Evo, u 4.30, točno na vrijeme, gospodin Katajnen, potpredsjednik Europske komisije, pridružio se našem sastanku odbora za regionalni razvoj. S velikim zadovoljstvom ga pozdravljamo. On je zadužen za zapošljavanje, gospodarski rast, ulaganja i tržišno natjecanje. Danas je došao naš sastanak da raspravi s nama na temu Europskog fonda strateška ulaganja i sinergiji s Europskim strukturnim investicijskim fondovima. Također ćemo razgovarati i s drugim aspektima e, politike koja je povezana s njegovim radom. Sreli smo se s podpredsjednikom Katajnena u trećem mjesecu 2015. godine na prethodnom na sastanku našeg odbora gdje je uzeo riječ sa potpredsjednikom Williamom Moldenom iz Europske investicijske banke kako bi predstavio EFSU. Današnja razmjena mišljenja je dio našeg redovitog, naših redovitih susreta prije sa komisije, gospodin Katajnen je bio predsjednik vlade Finske i potpredsjednik vlade, odnosno ministar financija Finske. Sada mu dajem riječ i započnemo raspravu sa zastupnicima. Prvi će imati riječ nakon potpredsjednika komisije. E, koordinatori, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam e, predsjednice i hvala vam e, poštovani zapisnici što mi dajete mogućnost da razgovaram s vama. Ne znam hoću li vam dati ispravne odgovore na sve, ali ću pokušati. Danas ćemo govoriti o provedbi programa rada komisije i postoje mnoge e, drugi e, podnaslovi na današnjem dnevnom redu. Međutim, kada gledamo na program rada, rad komisije, je nešto čime dominiraju ulaganja. Projekti unutarnjeg tržišta prilično dobro napreduju i e, mi ćemo objelodaniti e, portal europskih projekata te 1. E, lipnja i možemo o tome razgovarati ulaganje vezana za regije, ali i za e, privatni sektor su nešto što dobro funkcionira. Postoji različite stvari vezani za jedinstveno tržište, za klimu, e, već e, razvoj Europske monetarne unije i tako dalje. Međutim, počet ću od kohezijske politike. Proračun od otprilike 450 milijardi eura za razdoblje 2014. do 2020. godine europski strukturni fondovi e, su oni e, koji e, su vrlo bitni, a naša kohezijska politika traži rezultate koncentrirali smo financiranja i treba ga zasnovati na dobrom strateškom planiranju zahvaljujući ex ante uvjetovanosti. Sa novom uredbom e, svi su ti fondovi sada bliži europskom semestru putem makroekonomske uvjetovanosti i preporuka specifičnih po zemljama. To pokazuje da e, učinkovitost europskih e, fondova prate zdrave fiskalne politike. U skladu s ekonomskim prioritetima na europskoj razini komisija će pokušati naglasiti korištenje e, strukturnih investicijskih fondova u skladu s prioritetima iz specifičnih preporuka pa po zemljama, a također će e, povezivati učinkovitost fondova sa e, zdravim ekonomskim upravljanjem. Međutim, radi e, pretjeranog deficita ili makroekonomskih problema neće se suspendirati izdvajanje iz tih fondova. To će se dogoditi samo ako e, vlade budu djelovale neučinkovito. Izravno kombiniranja fondova i EFSI-a je moguće i e, do njega može doći na nivou projekata ili na nivou platformnih ulaganja. To je dakle jedno od pitanja gdje naša suradnja treba biti tjesnja, jer to su e, mogućnosti koje postoje za regije, a vi, naše regije ga još uvijek nisu svjesne. Vi ste predstavnici naroda i regija i vaša je uloga za to ključna. Ako treba, te pomoć, mi ćemo vam dati podršku kako bi vaše regije mogli kombinirati EFSI fondove i EFC financiranje e, kako bi e, došlo do učinkovitih ulaganja. E, kombinacija takve podrške efsi i ESI-a može biti vrlo dobra. ESIF može pomoći EFSI-u da dobije veći ri može podnijeti veće rizike i privući više privatnih ulaganja. Što se tiče komplementarnosti, treba informirati dionike o postojećim mogućnostima. Postoje različite ideje i uskoro ćemo imati konkretne primjere o tome kako to može u stvarnosti funkcionirati. Ako se dobro sjećam, prvi projekat je u sjevernoj Francuskoj i i e, moramo e, dakle e, učiniti sve kako bi to bio primjer drugima. Razdoblje 2014. do 2020. godine naglašava na korištenje, korištenje financijskih instrumenata kako bi se i postigao maksimalan učinak. Vrlo je važno imati investicijski plan koji e, žele koristiti veći dio ESIF-a putem financijskih instrumenata. Cilj je da se barem udvostruči količina financijskih instrumenata od 2020. godine. To je ambiciozno, ali istovremeno i realno. E, ono e, što sada predviđamo je izdvajanje od više od 20 milijardi eura što predstavlja sada gotovo dvostruko iznos u odnosu na prethodno razdoblje gdje je to iznosilo 11 milijardi. Htio bih se sada osvrnuti na mala i srednja poduzeća. Komisija e, želi da se krene ka financijskim instrumentima iz različitih razloga. E, one mnogo brže daju učinak jer mogu povući e, više resursa. Za mala i srednja e, poduzeća ovakav način financiranja u odnosu na e, bespovratne zajmove je bitan. Važno je spomenuti da se može bolje kanalizirati taj novac i dati izvajanja malim i srednjim poduzećima. Da sada Španjolska, Bugarska, Italija i Finska su koristili taj e, mehanizam. Što se tiče ekonomske i monetarne unije, moram se zahvaliti parlamentu na ulozi koji je igrao u mehanizmu fleksibilnosti koja je bila ključna 2014. godine kako bi se stabilizirao broj zaostalih plaćanja. Ono što je također važno, u prosincu 2014. godine Komisija, parlament i vijeće dogovorili su se o zajedničkoj izjavi o plaćanjima za 2016. godinu. Sama rezina neplaćenih E, neisplaćenih e, sredstava e, se morala svesti na jednu održivu razinu. Moramo vidjeti kako se sada koristi višegodišnji financijski okvir, kako proračun može biti učinkovitiji, kako bi se riješili problemi nastali velikom krizom u Europskoj uniji prilikom srednjoročkog e, preispitivanja, dakle o tome ćemo govoriti, a to će biti krajem ove godine. Što se tiče samog e, sadržaja, postoje kontradiktorna očekivanja. Mnogi očekuju ovdje u parlamentu značajne promjene, drugi u vijeću e, nisu toliko za samo preispitivanje, jer da bi došlo do toga E, odnosno revizije potrebno je da to odabri Europski parlament. Međutim, postoje ipak konsenzus oko kvalitativnih aspekata, znači potrebe za tome da to bude fleksibilnije i jednostavnije. E, postojeća fleksibilnost koristila se da bi se odgovorilo na neočekivane situacije, primjerice na izbjegličku krizu. Treba također pojednostaviti veću fleksibilnost i to će sasvim sigurno biti dio paketa. javna je rasprava pokrenuta početkom ožujka u skladu s našim pravilima o boljim uredbama. A to je također i vezano za činjenicu da se proračun usmjerava dobivanju rezultata, što su podržali u velikoj mjeri i parlament i vijeće. Sredstva za kohezijsku e, politiku e, moraju se e, smanjiti za 2017. godinu i treba se dakle to napraviti na osnovu maksimalnih izdvajanja koje na osnovu tehničkih specifikacija odlučuje komisija. Potrebno je dakle gledati na stvari dugoročno i e, time se treba baviti u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. E, Biće e, važno e, da se sve to uvrsti u prijedloge za sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje i ti prijedlozi trebaju biti dani do 1. siječnja 2018. godine. E, očekujemo e, da nam uskoro skupina na visokoj razini kojem predsjedalo gospodin Monti da prijedloge. E, pratit ćemo također i rad skupina na visokoj razini o pojednostavnjivanju i tu će vjerojatno biti vezana za srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Što se pak zaključaka tiče, privlačim vašu pozornost na mnogo toga što je rekao Europski parlament, naročito prilikom rasprave koje ste imali s povjerenicom Kretu. Potrebno je dakle razgovarati i o reviziji i o pripremi razdoblja nakon 2020. godine. Smatra se da e, su e, od sveukupnog razloga doći do 5% e, zahtjeva, odnosno provedbe postojećih zahtjeva do kraja ove godine. Zahvaljujući značajnim zajedničkim naporima e, komisija je usvojila programe kohezijske, e, programe već e, tijekom 2014. godine i naši okviri se sada usmjeravaju na rezultate trebamo imati odgovarajuće ulaganja i e, strateško planiranje kako bismo polučili rezultate. Međutim, u okviru e, zajedničkog upravljanja e, samo programa odgovornosti je koja leži na državama članicama a sadašnja provedba programa sporija je nego što se nadalo, naročito kada se radi o srednjoročnim zahtjevima za plaćanje i tome kada se oni ulaže. Jedan od razloga je zato što su program nadzornih tijela, kasnije on je zapravo preduvjet da se mogu uložiti srednjoročni zahtjevi za plaćanjem. Radi se o ex ante uvjetovanosti koja e, dovodi do toga da se neki fondovi sami mogu suspendirati u plaćanju. Dakle, e, najvažnije je da što je prije moguće ti programi daju rezultate. I e, za kraj nekoliko riječi o izbjegličkoj krizi što je vrlo važna tema. Ta je kriza promijenila prioritete u Europi. Za sada niti jedan nacionalni niti regionalni program nije e, dobio zahtjev za izmjenom, ali u svakom slučaju treba će se još jednom pregledati te programi za razdoblje 2014. do 2020. godine da se vidi može li se ojačati izdvajanje za izbjeglice. <clears throat> europski e, fondovi e, mogu mnogo toga financirati od e, pograničnih struktura do školovanja. Migracija sada postoji realnost i trebamo populacijama učiniti nešto, dakle moramo nešto više učiniti za te populacije i učiti jednih od drugih. Urbana agenda je ona koja također se bavi pitanjima izbjeglica i migranata. Na taj način zajedno rade lokalne i regionalne e, vlasti iz različitih europskih država. U tom smislu će pakt iz Amsterdama biti vrlo značajan za razvoj europskih politika. Gospođo predsjedavajuća, ja ću sada e, prestati govoriti i e, očekujem dakle vaša pitanja, naročito vezana za višegodišnji financijski okvir i strukturne politike. Mislim da je ovo vrlo dobra prilika da ja mnogo što što naučim od vas, jer vi ste stručnjaci za to područje. Htio bih vam također, ako želite, objasniti i e, kakve nam e, mogućnosti otvara EFSI i što su drugi napravili na tom planu. Najpše hvala potpredsjedniče. Siguran sam da ćemo čuti još o višegodišnjem financijskom okviru, o budućem e, financijskom okviru i drugim temama. Sve su te teme na dnevnom redu odbora za regionalni razvoj i siguran sam da ćemo o tome raspravljati sada. Dakle, najprije počinjemo s pitanjima i sugestijama od strane koordinatora. Gospodin Van Nistovro ima prvi riječ u ime Europske puške stranke. Izvolite, imate riječ. Thank you, thank you very much. Najša hvala. Vice President, I should first Povjereniče, potpredsjedniče, dopustite najprije da vam čestitam jer vi ste odličan komikolog. Kad vidimo vaše tweetove i vaše komentare svakog dana, svakog tjedna, vidimo komunikaciju Europske komisije. dvijestotine zaposlenih svakodnevno. Mislim, čestvam na vašem radu. No, kada vi ste sad spominjali lipa mjesec, ali evo ja bih htio znati kada, ćete, kada ćemo imati neke prve opibljive rezultate koje ćemo moći ocjenjivati. Evo, ja se sjećam da smo na ovom odboru za regionalni razvoj, kada smo slagali o, uredbi EFSU, rekli dobro, ali kad, kako će se to sve e, uklopiti na kraju, kakva će biti sinergija. Dobro, vidjet ćemo, to je novi instrument i ne može se predvidjeti kakva će situacija u Europi biti u određenom trenutku i u tom trenutku smo rekli dobro, možda ćemo morati prilagoditi uredbu o Europskom strukturnom fondu ukoliko bude potrebno. Dobro, evo mi smo u jednakom raspoloženju kao i vi, ali evo želimo sačekati rezultate i mi nismo samo pobornici ne samo da smo povornici, mislim EFSU-a, ja to radim u svakom svom govoru, u javnom obraćanju u svojoj zemlji, ali mi smo i suzakonodavci, a ne samo pomoćnici. Evo imam samo nekoliko opaski Dakle, kao prvo, sad u raspravi višegodišnjem financijskom okviru pučani su predložili da milijarde Prezetih obveza da se vrati državama članicama i da se prekne s tim glupostima, jer svaki put se traži svjež novac, a svjež novac je tu. Imamo poljoprivrednu politiku, regionalnu politiku, a onda opet moramo se obratiti državama članicama. Dakle, molim vas da s takvim koštarijama. Dakle, to je sad u amandmanu i izvješću na vašu inicijativu iz 2016. godine. E, izvjestiteljice Korti sa su izvjestiteljem Janom Odbrehtom. Dakle, to je jako važno, govori se o fleksibilnosti. No, to su novci europske, mislim, naše zajednice. Spominjete izbjeglice. Tu se može puno toga napraviti i nemojmo stvarati probleme. Mislim, svakog dana imamo nove probleme, ali puno se može napraviti s moći i novcima kojima raspolažemo. Dakle, to je druga opaska. A treća, vi ste također i odlični u multipliciranju u regionalnoj politici, barem u mojoj zemlji, mi uvijek imamo uzmemo jedan europski euro koji se na kraju uz multiplikatorski efekt multiplikatora pretvori u četiri. No, koliko ste vi, evo, 20 i više čak. Dakle, i to je važna stvar. Ovo je jako ozbiljna stvar. Dakle, evo sad imamo već jednu studiju u regiju imamo i druge dokumente gdje se vidi gdje su potrebne e, potrebne pomoći sredstva, bespovratna sredstva, dakle gdje postoje tržišta, gdje, koja nitko neće ulagati i gdje se može ići prikupiti više sredstava sa tržišno orijentiranim sredstvima. A to ne radi niti komisija, niti Europska investicijska banka, jer imali smo gospodin Montret, koji je bio tu, koji je ponovio ono što je uvijek rekao, da s njim se svi mogu obratiti i tako dalje, ali ja jednostavno nemam baš dobar feeling s tim. Dakle, vi ste spominjali 20, sada 40, evo, dakle, dvostručen iznos. Ali, evo, ja bih doista ozbiljno htio porazgovarati i s vjećem i stručnjacima za tu temu. A zadnja opaska sljedeća, pa evo, ovo je moje mišljenje trenutne situacije u Europi. Evo, ja sam upravo bio u posjetu u Sloveniji i Hrvatskoj prošlog mjeseca i ono što mi doista zapanjilo je što u regiji, na primjer, nove države članice u koje smo uložili velika kohezijska sredstva, da još uvijek kaskaju za nama i to veliko i jako su loše povezani s brojnim stvarima koje mi radimo, bilo da se radi o istraživanju i razvoju u Europi i oni ne stižu taj ritam zadovoljavajućim ritmom i vaše potpredsjedništvo se bavi i tim kompetencijama, sposobnošću kojom, kojom treba vladiti Europa. Ja se bojim da će nakon krize biti još veća razlika nego prije. I moramo vidjeti, dakle, tu nije u pitanju kohezija, regije, nego, evo, trebamo vidjeti što će biti nakon ovog razdoblja. Dakle, oni koji malo kaskaju, njima treba uveliko pomoći. Naše države članice, evo, tu se pokrivaju 66% obzora 2020. i to je Ja se doista nadam da svojem da će moći organizirati takvu raspravu jer ovo je kohezijska politika, znate. I mi želimo više od solidarnosti i više za izbjeglice, ali Nadam se da ćemo moći doći do neke ravnoteže ovome svemu. Vi kažete da mislite da smo mi na pravom putu? hvala gospođe Krelu ime demokrata. Hvala predsjednice, hvala povjereniče. Ja imam nekoliko pitanja koji se tiču kohezijske politike i osobito glede financijskog programiranja srednjoročno. Dakle, što se tiče kohezijske politike, vidim da je parlament spregovarao kohezijsku politiku koja je jako učinkovita i koja počiva na suvremenim kapacitetima. Dakle, da li se vi slažete s tim? Iskreno govoreći, pitam se da li je tome stvarno tako, jer u nekim kružocima i krugovima komisije može se čuti kako kohezijska politika predstavlja nešto iz prošlosti, nešto što nam više nije potrebno. Možda bi se trebao održati jedan mali sastanak s gospodinom Junkerom da se vidi da li ta politika i dalje opravdana. Dakle, da li se vi slažete s mišljenjem parlamenta ili ste prije na strani komisije koja misli da treba revidirati tu politiku, kohezijsku politiku koja uopće više nije moderna. Zatim drugo pitanje. Rezultati kohezijske politike da li su onakvi kakvi se kakvi bi trebali biti. Zatim, govorili ste o uvjetovanosti tržišnih gospodarstava. Da li postoji kakve naznake, naime, parlamentu, parlament je isto još uvijek vezan e, uvjetovanošću, dakle mi smo to pregovarali, došli smo do kompromisa i to je sada u ovom tekstu. No prema vama, da li postoji određeni razvoj situacije koji opravdava postojanje toga svega prema jer se kaže da je ta politika jako važna prema za države članice. Dakle, da li vi imate ikakve informacije na tu temu? Mislim također da sva podrška za kohezijsku politiku mora biti osmišljena da po svaku cijenu zadržimo svoju kohezijsku politiku. Mislim da doista moramo imati takve pomoći. A onda se onda pomišljam i na srednjoročnu evaluaciju financijskog okvira. Naime, upravo smo ovdje odlučili na radnoj skupini o tome kakav je naš stav i mislim da postoji jedan jasan signal, to je da ne želimo da se smanjuju sredstva za koheziju. To je dobro uložen posao, to je e, novac, to je novac e, poreznih, europskih poreznih obveznika koji je dobro uložen. I naravno, mi nemamo neograničena sredstva, moramo koristiti na pametan način ono čime možemo raspolagati. I vjerojatno bi bilo dobro da imamo bolju fleksibilnost unutar kohezijske politike. U svakom slučaju to je ono što smo e, čuli i nisam sigurna da, je, da se parlament slaže s tim, tako da bih ja htjela čuti koje su to zemlje koje bi bile spremne odreći se sredstava kojim stavlja raspolaganje kohezijska politika. A tu se doista pitam da li ima takvih zemalja i čini mi se da kohezi da se ne bi trebalo smanjivati sredstva izdvojena za kohezijsku politiku do 2012. Zatim, što se tiče e, neisplaćenih sredstava, to su manjci koje nastojimo isplatiti i vidimo da ih je ima svake godine, no svaki put mi se čini da nalazimo privremeno rješenje za taj problem, jer kao što znate kohezijska politika je počela doista jako sporo iz raznih razloga i sada skoro da i nema novih projekata predstavljenih novih projekata i kao svaki put radi, radimo sljedeći način, dakle gledamo zahtjeve država članica koje zaprimamo država članica i onda kada napreduju projekti, onda gledamo da li trebaju neke drastične reforme biti poduzete. Evo, da li u ovom kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira, da li imate ideje kako rješavati te poteškoće? I konačno, Spomenuli ste srednjoročnu ocjenu višegodišnjeg financijskog okvira, ali zato nam je potrebna i regionalna ocjena i procjena e, kohezijske politike, tako da bi bilo dobro i evo, želim zatražiti od komisije da prije kraja godina koji kako moguće i nam iznesenu studiju o učinkovitosti kohezijske politike, same kohezijske politike, jer evo, 2019. godine ćemo imati europske izbore, dakle 2018. moramo započeti i privesti kraju u biti pregovore kako bismo mogli pokrenuti nove politike od 2020. I ako je moguće, mogli bismo biti u stanju čuti predlog komisije što je prije moguće. Hvala, hvala gospođo Krel. Ne vidim ovdje predsjednika iz ECR-a. Sada predajem riječ gospodinu Jakovčiću u ime Aldea. Poštovani gospodine potpredsjedniče Katajnen, hvala vam našem vremenu i dolasku e, na razgovor sa nama. To nam je uvijek značajno i važno da održimo taj kontinuitet našeg dijaloga i kao što ste čuli već od mojih prethodnika i zato neću ponavljati možda neke globalne teze koje su gospođa Kreli i gospodin uh, Van već izrekli, ali pridružujem se upravo potrebi da uh, učvrstimo, revidiramo, ali i učvrstimo našu kohezijsku politiku jer bez nje sigurno ne možemo, a ovakva kakva je pitanje da li može dugoročno opstati, vjerojatno trebamo napraviti neke nove iskorake narednih uh, godinu, dvije dana i vrlo je važno da to napravimo da bismo ostali e, na neki način uvjerljivi u onoj politici koju vodimo u europskom parlamentu i u europskoj uniji barem da tako kažem kada govorimo o takozvanoj europskoj koaliciji u parlamentu. ono što bih htio isto tako naglasiti je definitivno e, e, važno da se zaista efektivno stvori sinergija između takozvanog Junckerovog fonda i e, kohezijske politike. Premalo primjera još uvijek, e, prevažno je da se to dogodi jer e, mislimo da na taj način se potvrđuje nekakvo korištenje, sinergetsko korištenje resursa koje Europska komisija nam je stavila na raspolaganje sa tim svojim, idejom Junckerovog fonda. Na kraju želim biti vrlo praktičan i kao izvjestitelj ovog parlamenta za e, jadransko jonsku makroregiju ali imamo kao što znate vi vrlo dobro e, i baltičku regiju kao premijer finske sigurno ste se bavili time baltičku makroregiju imamo dunavsku imamo sada u pripremi i alpsku e, htio bih malo da i o tome popričamo da vidimo na koji način zaista možemo u tim makroregijama iskoristiti kohezijsku politiku i junckerov fond E, pogotovo zbog toga što nema pravih e, vlasnika e, ownership da budem sam bolje izraz na engleskom ownership of the macro regional strategy kako ćemo taj posao odraditi ako želimo naravno razvijati dalje makroregionalnu strategiju. dakle mislim da tu imamo niz tema o kojima možemo danas i trebamo danas popričati ali o kojima moramo zauzeti vrlo vrlo brzo stav jer ako nećemo to napraviti bit ćemo neuvjerljivi i kad govorimo o sinergiji i kad govorimo o makroregionalnoj politici e, zaista očekujem i od vas i od komisije da u narednih nekoliko mjeseci možda godinu dana zaista napravimo konkretne iskorake da bismo zaista pokazali građanima da smo krajnje ozbiljni i krajnje odgovorni prema njima. Thank you, thank you, Mr. hvala, gospodin Omar izvolite. Hvala, predsjednice. Gospodine potpredsjedniče, najviše hvala što ste došli i hvala vam na vašem uvodnom izlaganju koje omogućuje da se održi valjna rasprava o regionalnoj politici i njezinoj budućnosti. Sami ste to rekli, regionalna politika predstavlja 350 milijardi eura koji podupiru ciljeve koji su vaše nadležnosti, ulaganje, gospodarski rast i zapošljavanje. I taj doprinos je od ključnog značaja. Ta regionalna politika u regijama ublažava učinak krize. No, ne smijemo izgubiti iz vida ključni cilj kohezijske politike koji je jedina velika politika solidarnosti, a taj cilj jest smanjenje razlika i teritorijalnih razlika. A zadnje izvješće komisije ukazuje na činjenicu da usprkos svim uloženim naporima taj disparitet je sve veći. Iz tog razloga smatram da je važno iako geografski kriterij nije eh, uzet u obzir u FSU, no smatram da bi to bilo važno uzeti u obzir, jer puna provedba EFSU-a bi mogao dati svoj doprinos za ostvarenje suprotnih ciljeva od onih koji su zadani temeljnim osnivačkim ugovorima. Druga stvar koju želim evocirati tiče se izbjegličke krize ona ima veliki utjecaj na čitav rad komisije i na kohezijsku politiku koja, na koju se uveliko koji se uveliko tiče, a ja sam od onih koji smatraju da se mogu iskoristiti instrumenti kako bismo se suočili s ovim izazovom. No, želim s vama podijeliti jednu osobnu ideju, barem nešto što me brine. Naime, na zadnjim pregovorima stvorili smo makroekonomsku uvjetovanost. I znate što ja mislim o tome? Dakle, ta uvjetovanost danas postoji. Smatra se da ako se ne zadovolje ciljevi deficita, onda može doći do uskraćivanja sredstava. No, danas uviđamo da u brojnim državama članicama koje koriste često velikim iznosima iz e, strukturnih fondova ne poštuju se europske vrijednosti i ne daje se doprinos u traženju, i iznalaženju rješenja izbjegličke krize, no mimo te izbjegličke krize često se ne poštuju niti temeljna prava. Ja ga mislim da u ovakvom trenutku u kojem postoji opasnost, smrtna opasnost za Europu koju stvaraju nepoštovanja temeljnih središnjih vrijednosti iz osnivačkih ugovora, ja mislim da stoga moramo razmisliti o usvajanju određenih postupaka sankcioniranja ili uvjetovanosti koji će se nametnuti zemljama koje ne poštuju temeljna prava te koje ne poštuju vrijednosti Europske unije. Moja treća opaska tiče se jednog nedavnog prijedloga koji je iznio institut Jacques Delors koji želi da se reformulira klauzula, jedna klauzula u paktu za stabilnost za proračunsku za proračunsku stabilnost. Vi znate da u eurozoni one zemlje kojima je upravo danas najpotrebnija određena fleksibilnost, ta klauzula im je uskraćena. Dakle, ja bih htio saznati da li komisija radi na iznalaženju nekog novog predloga koji bi omogućio određenom broju država članica kojima su danas potrebna važna ulaganja da mogu koristiti ta sredstva, a da se ne izlažu naime opasnosti pokretanja čitavog niza postupaka. I neću ponavljati ono o čemu smo raspravljali prije dva tjedna u Europskoj komisiji o e, najudaljenim regijama. Znam da ste preuzeli određene obveze i znam da su projekti iz najudaljenijih regija e, da će biti uzeti u obzir. Vi ste rekli pitanje komunikacije o e, su jako je važna i mi smo obavili taj posao u svim najudaljenim prekomorskim područjima, dakle odradili smo taj komunikacijski dio i bilo bi jako štetno da e, ta očekivanja budu razočarana. Hvala gospođo Vana, izvolite. Hvala predsjednice, potpredsjedniče. U ime svog kluba zastupnika želim vam zahvaliti što ste pristali, što ste došli na susret nama. Dakle, prethodni govornici već su obratili brojne teme, ja ću se osvrnuti na dvije velike teme, naime kako Europski fond za strateška ulaganja određuje svoje ciljeve, o tome je već bilo danas riječ, i njegova koherentnost sa različitim regionalnim europskim fondovima. Ovdje se osvrćem na komunikaciju o sredi, sredine petog mjeseca o održivom tehnološkom e, razvoju. Ovdje se govori o nuklearnom jednom programu, projektu. Ja dolazim iz regije i mi već imamo određenu orientaciju na tu temu. I htjeli bismo upravo čuti u biti mi bismo željeli da se eksplicitno ne spominje jačanje nuklearne energije. Ja dolazim iz Austrije i mogu vam reći da je kod nas e, tema nuklearne energije e, jedan od glavnih e, jedna od glavnih tema kojom se bavi jedna politička stranka, a mi bismo htjeli da se ta tema isključi. Dakle, evo moje pitanje je koji su vaši ciljevi, dakle, E, s tim dokumentom, koje cilj želite ostvariti s tim dokumentom, a ja bih željela da se tu ne spominje samo Europski fond za strateška ulaganja, već i drugi europski fondovi koji bi mogli e, biti uključeni u taj projekt. Drugo pitanje. U biti, kada se radi o strukturnim fondovima, eksplicitno se govori da glede zaštite Naime, objavljeni su neki dokumenti iz komisije koji kažu da će Europski investicijski fond eh, preuzeti ta sredstva iz ovih drugih fondova. Dakle, možete li nam objasniti zašto nema dostatne koherentnosti e, u ovim smjernicama koje se tiču efsu i možete li nam reći kako riješiti te nejasnoće proturječnosti i kako pružiti pravnu sigurnost za isplatu sredstava? Hvala. Gospođa Damato, hvala gospođo predsjednice, dobrodošli povjereniče. Prema posljednjim podacima ulaganja u Europsku uniju su pala za 15% u odnosu na razdoblje prije krize. Dakle, uviđamo da su mjere šednje pogoršale stanje pacijenta, to je pitanje. A sada liječnici propisuju ESIF i EFSI. No, nažalost, prvi koji predstavlja strukturne i ulagačke fondove Europske unije je zapravo operativna grupacija koja je posvećena regionalnom razvoju, poljoprivrednom razvoju, ribarstvu i socijalnom kohezijskom fondu, a drugi još predstavlja neke netransparentne aspekte. Unatoč upitniku kod privatnih ulaganja još uvijek očekujemo nepobitne brojke o rezultatima takozvane poluge, ali ipak imamo ulaganja i jamstva koja su posvećena ulaganju u naftu, plin i e, cestovni prijevoz. No, kada je to posvećeno obnovljivim izvorima energije, onda se tu potiču velika poduzeća, ne e, vlastita proizvodnja i energetska samodostatnost, kao što je to u slučaju centrala na biomase, bioplin ili velike vjetroelektrane offshore. Tu imamo i načine e, rada e, kreditnih linija i također fondova koje isplaćuju bankama i financijskim grupacijama u zemljama članicama. U tom labirintu također e, postoje i različiti private equity fondovi i to je zapravo slučaj o kojem želim više informacija. Riječ je o jednom irskom projektu pod nazivom Inoquo, in Renewable Income Europe, koji promiča Black Lock, koji dobro poznajemo budući da je jedna njegova podružnica savjetovala grčki bankovni sustav 2011. godine. Svi projekti koji se financiraju iz FCA e, daju osigurana sredstva, ali u svakom slučaju e, imaju ugovor sa BIM. U slučaju Blackhawka imamo jedan e, aspekt koji je netransparentan i možemo li znati koji je razlog tome i na kraju kako bismo došli do pitanja komplementarnosti između e, strukturnih fondova i ESI-a. Ono što je za sada sigurno jest da su oduzeti fondovi, odnosno sredstva koja su posvećena koheziji i drugim europskim fondovima, odnosno instrumentu za povizanje Europe između ostalog, kako bi se omogućilo kretanje Junkerovog plana. Dakle, imamo e, dva akronima koja su nepoznata i medijima i ona nisu e, komplementarna i zapravo se sukobljavaju međusobno, a E, to ide na štetu e, malih i mikropoduzeća i na štetu regionalnih i lokalnih politika. Hvala. Thank you, to su bila pitanja koordinatora. Još e, se četiri, pet govornika, šest govornika javilo za riječ. Sa pitanjima hvala. Vidjeli smo vas. Uh, yes, yes, uh, I'll give you the sada riječ povjereniku da odgovori na pitanja, a onda ćemo nastaviti sljedećim krugom pitanja. E, hvala lijepa. Evo nas ću grupirati pitanja. Prvo, EFSI. Evo, imam neke brojke ako ih želite zapisati. Imamo 64 investicijskih, e, investicijska projekta koja su spremna za financiranje i to su ulaganja ili u industriju ili u infrastrukturu. Iskoristili smo 9,3 milijardi eura za ta 64 projekta, a imamo 185 ugovora između posredničkih banaka i EFSI-a za e, financiranje malih i srednjih poduzeća i mikropoduzeća. I u tu svrhu iskoristili smo 3,5 milijarde eura. Dakle, već sada tih 185 banaka koje imaju ugovor će financirati 142 tisuće europskih malih i srednjih poduzeća. 142 tisuće poduzeća će već sada dobiti financijska sredstva jer imamo te ugovore s bankama. Ako zbrojimo potporu EFSI-a za mala i srednja poduzeća i veće projekte, to nas dovodi do brojke od nešto više od 12 milijardi eura za projekte, a to će onda dovesti multiplikatorom do 100 milijardi e, novih ulaganja. Dakle, tu je poluga i kada govorimo o tim sredstvima, svi govore da je to e, čarolija i da nećemo doći do tog novca. E, to nije slučaj, međutim, 100 milijardi sredstava za nova ulaganja uz upotrebu 12 milijardi novca poreznih obveznika. Evo tako to funkcionira. Hvala na komentarima o komunikaciji. Mi nastojimo priopćiti sve javnosti, sve što radimo, tako da sve regije, sva poduzeća preuzmu najbolje prakse drugih. Ako me još ne pratite na Twitteru, pozivam vas da, to učinite. jer ćete tamo naći dovoljne informacije koje sam već podijelio sa javnosti i tamo ćete naći te podatke, a možete onda to savjetovati i predstavnicima svojih regija. Dakle, EFSI dobro funkcionira. Koji su izazovi? Pa kao prvo, regije i lokalne zajednice ne znaju koje se mogućnosti ovdje nude i tu trebamo vašu pomoć. Biću otvoren. Imamo samo šačicu zastupnika u Europskom parlamentu koji su se pobrinuli za prenošenje poruke koju želimo odasati FCM. Samo jedna šačica, a ima ih mnogo, ima vas mnogo i vi bolje nego itko znate što možemo učiniti. Dakle, molim vas da prenesete poruku tome što je ostvareno FCM, a ako vam trebaju bolje informacije možemo vam staviti sve što vam treba na raspolaganje. E, naći ćete i popis projekata koji su financirani FCM na našoj web stranici. Imamo sjajne inovacije platformu za energetsku učinkovitost koja je okupila 40 tisuća domova u Francuskoj i pružila tehničku pomoć, odnosno opremanju zgrada, pogonima za obnovljivu energiju i također za dostavu jeftinije energije domovima i to se može prenijeti na bilo koju drugu regiju. Recimo da sam ja zastupnik iz Portugala, evo, čisto primjera radi, ili Sipra. Pozvao bih bankare, poduzetnike predstavnike Europske komisije, odnosno delegaciju komisije u svojoj zemlji i zastupnike iz svoje zemlje i nastoja bih e, razmisliti o mogućoj platformi recimo za obnovu turističke infrastrukture. Imamo na stotine ili tisuće poduzeća koji ne mogu dobiti kredite po povoljnim e, uvjetima za obnovu svojih objekata ili za povećanje njihove energetske učinkovitosti ili za izgradnju novih e, projekata kako bi proširili e, poslovanje. No ako okupite investicije za mala i za velika poduzeća, onda možete dobiti povoljnije uvjete. Dakle, zastupnici mogu odigrati glavnu ulogu u povezivanju onih eh, koji bi mogli koristiti AFC kao izvor financiranja i samog afc a Dakle, pozivam vas da budete aktivniji nego što ste do sada bili. Gospođa Aspiraki je eh, evo, eh, primjer zastupnice koja je učinila mnogo u tom smislu. Mi ne dobivamo nikakve dividende za mm, reklamiranje zajmova MRD-a svojim biračima, ali možemo objasniti ljudima da se na taj način stvaraju i radna mjesta, da su to doista izuzetni alati. I sve je to vama na raspolaganju kao i meni sve potrebne informacije i nadam se da ćemo moći usko surađivati na tome. Gospođa Krell je postavila pitanje o kohezijskoj politici i o tome je li ona zastarjela. Ako sagledamo širu sliku, ona to nije nužno, ali u svakom slučaju možemo nešto poboljšati. Ako gledamo bespovratna sredstva i financijske instrumente, Mislim da će, e, kada je riječ o bespovratnim sredstvima, ona ostati na istoj razini, ali bilo bi korisno razmotriti i mogućnost bolje korištenja postojećih sredstava kako bismo poboljšali korištenje financijskih instrumenata. E, ponavljam, e, inicijativa EFSI je izvrstan način za korištenje strukturnih fondova. I mnogi kolege su ovdje pitali o komplementarnosti EFSI e fonda i strukturnih fondova i mi smo objavili komunikaciju o tome. No, moram priznati da je to dosta složeno jer su naša pravila komplicirana. Nije najlakše koristiti se strukturnim fondovima, ali mi znamo kako se to radi. Zbog toga smo uspostavili e, naše čvorište ili službu za savjetovanje o ulaganju i to je portal koji može pomoći regijama ili zemljama članicama u povezivanju strukturnih fondova i e, fc a i doista vas e, pozivam da proslijedite tu poruku i možete se osobno obratiti mojom osoblju za dodatne informacije. Dakle, to, taj savjetodavni centar vam može objasniti kako koristiti ulagačke platforme ili kako spojiti ESI i EFC za potrebe velikih ulaganja. Zatim, makroekonomska uvjetovanost. Mnogi su postavili pitanje o tome. Mislim da je to razumno. Sagledajmo stvarno stanje. Ako neka vlada iz nekog razloga ne čini dovoljno u cilju jačanja javnog financiranja, to znači da su ljudi siromašniji. Ja osobno ne bih podržao takvu politiku, no ako ista zemlja obeća i odluči da treba reforme zato jer se ciljevi više ne ostvaraju ili su se okolnosti promijenile. To sada više nije pitanje nekog deficita ili duga kod korištenja strukturnih fondova. Dakle, mi koristimo novac poreznih obveznika i trebamo pozvati sve zemlje članice da njihov fiskalni sustav e, bude u odgovarajućem stanju, dobrom stanju. No, mm, je u svakom slučaju dobar e, poticaj za sve. Iako pogledamo druge sektore osim gospodarstva, recimo ako neka zemlja namjerno povrijeđuje vladavinu prava, hoćemo li je dalje podržavati time što ćemo dodjeljivati sredstva toj vladi. Ne, mislim da to nema nikakvog smisla. Mi smo unija vrijednosti. I zbog toga naši poticaji, naša sredstva se trebaju dodjeljivati u skladu sa tim vrijednostima. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Pa ja nisam upoznat sa sadašnjim stanjem stvari zato jer kolegica Georgijeva je osoba nadležna za to, no nisam čuo nikoga da kaže da može ostvariti rezove ili da može prebaciti jedan dio proračuna drugama. Nitko nije rekao da e, smo spremni platiti više, dakle ne očekujemo od zemalja članica da uplaćuju više. Možda griješim, ali mislim da ćemo u najboljem slučaju imati situaciju u kojoj ćemo morati bolje trošiti postojeća sredstva. I nismo čuli komentar. Da, to je još jedna od e, mogućnosti imamo sredstva koja su upravo određena u te svrhe i umjesto da ih vraćamo možemo ih koristiti i ovdje i možemo ih iskoristiti na drugačiji način nego što smo to činili do sada kako bi ostvarili bolje rezultate, a povjerenica Georgijeva naravno stavlja naglasak upravo na proračunske rezultate, tako da tome trebamo doista ozbiljno i oprezno pristupiti. Hoće li programsko razdoblje ili EFSI donijeti neke značajne promjene u zemljama članicama koje nisu postigle prosječne gospodarske rezultate, pa mislim da to e, znate bolje od mene, znate bolje kakva je situacija, ali Dopustite da se osvrnem na jednu pojedinost. Moramo obratiti pozornost na savjetodavne usluge jer će jedino tako one zemlje koje nemaju zadovoljavajuću upravu iskoristiti sva sredstva i moći će pristupiti i instrumentima poput EFSI, a iskoristiti ih na najučinkovitiji način. Imamo neke EFSI projekte već u 26 e, zemalja članica, još nedostaju Malta i Cipar. S njima radimo. No, to nije samo pitanje manjka administrativnih kapaciteta. Recimo uzmemo Bugarsku i Rumunjsku. U Bugarskoj privatne banke su vrlo aktivne u financiranju malih i srednjih poduzeća. Dakle, to nije samo pitanje javne uprave, nego i e, privatne banke su zatražile sredstva od EFSI-a i e, time plasiraju kredite. To je, je nešto na čemu radimo i u slučaju Rumunjske. No, sve zemlje članice bi trebale iskoristiti naše e, mogućnosti koje im nudimo i zbog toga trebamo razmotriti i e, pružanje savjetodavnih usluga. Nuklearna energija i EFSI. EFSI neće financirati izgradnju nuklearki. Evo, dozvolite da spomenem samo jedno područje u kojem se najviše ili više nego drugdje koriste sredstva iz EFSI-a, a to je energetska učinkovitost ili obnovljivi izvori energija. To mi je drago jer je to budućnost. EFSI u osnovi popunja jazove na tržištu zato jer privatni sektor nije u svakom slučaju spreman financirati nove tehnologije za postizanje energetske učinkovitosti ili za obnovljive izvore energija. Evo, tu želim spomenuti jedan e, zadivljujući primjer. Ne znam jesam li to već spomenuo, ali u Danskoj postoji izuzetan model koji bi se opet mogao primijeniti i drugdje. Naime, u Danskoj su osnovali privatni investicijski fond e, u koji je EFSI uplatio kapital i to je E, kapital koji će izražati prve udarce ako dođe do gubitka. A ostatak kapitala dolazi iz mirovinskih fondova. Visina cijelog fonda je 2 milijarde eura, a taj će fond ulagati u projekte obnovljive energije u sjevernoj Europi. Dakle, mirovinski fondovi su omogućili ostvarenje projekata obnovljive energije. Za to nisam čuo nikad. I taj se model može prenijeti u druge zemlje. Dakle, imamo kapital za obnovljive izvore energije, za inovacije. Dakle, to je financiranje inovacija. Jesu li mjere štednje više nego što je bilo potrebno pogoršale ulaganja? Da, jesu do određene mjere. Jer je došlo i do pada javnih ulaganja. I tu se možemo opet pitati bi li situacija bila bolja da su zemlje članice konsolidirale svoje proračune ili provele strukturne reforme? Pa ne znam. Na sreću sada je došlo do pozitivnog razvoja u slučaju ulaganja. Još nismo ostvarili željene rezultate, ali približavamo se tome. Za sada se još ne primjećuje učinak EFSI-a, ali ipak na pravom smo putu. Ulaganja će se vratiti jednom eh, kada se obnovi povjerenje investitora u budućnost naših zemalja i zbog toga je bitna zdrava proračunska politika. To je bitan preduvjet eh, za promicanje ulaganja i stvaranje radnih mjesta. Evo, ne znam jesam li odgovorio na sva vaša pitanja. Uh, Evo, još nešto u vezi sa obnovljivim izvorima energije i uh, biomasom. Već su neki projekti financirani iz EFSI-a, u kojima je biomasa od najveće važnosti. Dakle, ona se koristi na druge načine, ne samo za proizvodnju papira, nego se sada opremaju pogoni u cilju modernizacije, u cilju potpunog iskorištavanja biomase. Dakle, neće biti nikakvih e, e, odnosno razvijaju se e, i popratni proizvodi uz pomoć FCA koji izlaze na potpuno nova tržišta. No, na kraju dopustite mi sljedeće. Poradimo na podizanju svijesti u vašim regijama o mogućnostima koje nudi EFSI. I tu možete navesti primjere koje ćete naći na našoj web stranici, a ako vam bude trebala pomoć u upoznavanju ustroja bilo ESI-a ili EFSI-a, stojimo vam na raspolaganju. Pa, pitala sam e, koje je stanje u vezi sa zaostacima o plaćanjima. Rekli ste da će se to riješiti do kraja ove godine, ali pretpostavljam da će se to vratiti još snažnije nakon dvije godine. Dakle, mene je zanimalo jeste li se e, pripremili za takvu eventualnost pa mislim da bi bilo bolje da kolegica Kristalina Georgijeva odgovori na to pitanje, ona je bolje upoznata sa sadašnjom situacijom. Hvala vam. Thank you. Thank you very much. Puno vam hvala, imat ćemo prilike e, postavljati pitanja i gospođi Georgijevoj kada se s njom sastanemo u srpnju. Još e, šest zastupnika se javlja za riječ. Molim vas da ne govorite dulje od dvije minute kako bi gospodin Katajnen mogao odgovoriti na, naša, na vaša pitanja. Najprije gospođa Maletić. Hvala lijepa. Dobrodošli gospodine Katajnen. Moje pitanje odnosi se na sinergiju između efsi e, i EFSA fondova. Zašto? Zato što kada gledamo na e, one projekte koje će se financirati iz ESI fondova iz već imamo predviđeno kofinanciranje u projektima koje se ne odnose samo za nacionalni dio, e, već i za one koji e, ulaze u e, kriterije koje su, nisu predviđeni. Kada pa govorimo, na, gledamo o privatne fondovima, postoje i pravila vezane za državne potvore, gdje se određeni izvori ne mogu koristiti primjerice EFSI. Osim toga, postoje i općenito sasvim različitija pravila, jer postoje potreba da je Naime, projektna dokumentacija mora za svake od ovih vrsta fondova biti različita. I sve je tu zapravo različito. Kako, s obzirom na sve te razlike, uspostaviti sinergiju svih tih projekata. Nadalje, hvala vam na tome što nas posjećate da u našim zemljama govorimo o mogućnostima da koristimo fond EFSI. Mislim da moramo o tome govoriti i u zemljama koje nisu članice Europske unije, a mogle bi koristiti te fondove. Iako e, znam da ste bili u velikom broju država članica, vjerojatno prilikom organiziranja pojedinih konferencija mogli bismo računati bilo na ljude iz vaše ekipe ili one iz Europske investicijske banke da dođu i objasne kojim mogućnosti postoje. Hvala sada gospodin Von. Hvala lijepa, zahvaljujem se predsjedniku što je došao na naš sastanak i to ponovno. Prvi puta kada ste nam se obratili, jasno ste rekli da između EFSI-a i strukturnih fondova neće biti izravne veze i vi ste rekli da želite da najbolje e, projekte financira EFSI. Ali ja vas ipak želim pitati postoji li mogućnost kombiniranja EFSI-a i strukturnih fondova, jer e, ste to spomenuli i e, ako nam možete dati konkretne primjere o tome. Rekli ste nam također da postoji i savjetodavna služba, pa bi me zanimalo da nešto više kažete o ulozi savjetodavne službe. Želim se osvrnuti također i na ulogu e, višegodišnjeg financijskih okvira. E, ne znam da trebam li reći da bih htio da to toga dođe jako brzo, barem ne do kraja lipnja, ali do onda ću e, sačekati rado e, te e, e, razloge. Ono što mislim da je važno jest da se pozabavimo i drugim stvarima koje postoje u sadašnjoj strukturi. Vi ste govorili o fleksibilnosti koja je važna, a također trebamo razgovarati i o manjkavostima vezane za plaćanje. Ako ljudi na licu mjesta ne dobivaju plaćanja, mislim krajnji korisnici, onda zaista moramo zato naći rješenje. U ove moje dvije minute želim također govoriti o budućnosti e, kohezijskih e, politika, o čemu je govorila Konstanta Krejl. To je važno i za regiju, ali to je i politički važno u mnogim zajednicama. Glavni razlog e, zašto oni misle da je važno da njihova zemlja bude u Europskoj uniji jesu ove plave pločice na kojima stoji da je to financirala Europska unija. Jer um, osim toga se moramo smjeriti na više uh, morate orijentirati na projekte koje će više davati rezultate. Ne mislim da bi zato trebalo imati automatske kazne za one projekte koji propadnu, to bi sve mora biti puno suptilnije. Međutim, vrlo je važno da u budućnosti možemo dokazati ako želimo zaštititi europski proračun i kohezijske fondove, dakle da dokažemo da to sve dobro funkcionira i da daje rezultate. Mi stalno govorimo o tome da proračun se mora temeljiti na rezultatima, ali to ne e, kažemo izravno. Hvala sada gospođa Rodrigeš. Eh, hvala vam i hvala vam puno što ste danas došli ovdje. E, htio eh, bih se zapravo svrnuti i e, na situacije u Portugalu gdje su ponekada rezultati bili jako komplicirani, naročito e, na Madeiri iz koje ja dolazim. Želim se osvrnuti na najudaljenija područja. Znam da se vi, povjereniče, puno fokusirate na taj jedinstvena područja u Europskoj uniji. Ja zapravo želim postaviti neka pitanja koje bi trebale potaknuti na razmišljanje. Naime, radi se o regijama gdje ima puno migracija, nezaposlenosti, a naročito odlaze kvalificirana radna snaga. Te su zemlje pogođene također i nemogućnosti da budu konkurentne u odnosu na velike europske i neeuropske centre. Što se tiče zaposlenosti, Ovdje ne govorimo o odljevu mozgova, ovdje zaista govorimo o stvarnoj emigraciji. I kao što smo već ranije rekli, kako govoriti o nekonkurentnosti kada i konkurentnosti kada neke od tih e, predjela imaju jedinu vezu s Europskom unijom e, avionom. Ja sam inače e, znanstvenica i bavim se znanstvenim istraživanjem i znam da je teško e, imati kritičnu masu kako bi se ostvarila konkurentnost u tim zonama. U svijetlu članka 349. koji govori o pozitivnoj diskriminaciji, što biste mogli napraviti da biste dali više zamaha tim regijama? Na primjer, u autonomnu regiju Madeiru E, mnogo toga još nije došlo jer recimo naša e, vlada kaže da se radi o nečemu što je europska odgovornost. Dok a kada se obratimo Europskoj komisiji, ona nam kaže da su za ta pitanja, a da je za ta pitanje odgovorna e, sama država. Što se tiče Euromeda, moramo prilikom ove rasprave govoriti i o reviziji programa s Turskom. Ne slažem se s time kada se kaže da se kohezijska politika zasniva na rezultatima. Ja mislim da se trebaju i postupci e, e, procijeniti upravo zato što cilj može biti isti, ali svi kreću iz različitih mjesta. Ja, e, kada se govori o učinkovitijim fondovima, ne mislim da treba biti nužno više novca, već da se treba imati jedna više strukturirana, neko više strukturno rješenje za najudjeljenija područja, naročito za one koji imaju autonom, autonomiju u administrativnom smislu. Madeira i Azori su tako rješavali E, probleme e, duga, a zove su ih riješili dok Madeira nije. Što se pak tiče sankcija, zašto se ne uspostave i drugi e, kriteriji koji se trebaju uzeti u obzir primjerice poštivanje ljudskih prava? Hvala. Hvala vam, potpredsjedniče, na vrlo ljubaznim riječima. Naravno, u EU uniji nema dovoljno komuniciranja i zahvaljujući vašim naporima pokušavamo e, to izmijeniti. Govorite o strukturnim e, fondovima, ali postoji problema i u državama članicama. E, nedovoljno se dobro upravlja tim fondovima. Htjela bih vam zato predstaviti podatke iz Grčke prema najnovijem izvješću što ga je podrastao grčki ministar financija i e, gdje se od osam operativnih programa samo 0,49% tih programskih e, sredstava bilo apsorbirano. 13,5 milijardi eura dolazi iz sektorskih programa, ali 1,66% e, je apsorbirano. Zanima me također planirate li svoje vrstne specifične inicijative kako biste Dakle, države članice da apsorbiraju ta sredstva i e, isto tako vi se pozivate na proračunska sredstva u okviru višegodišnjih financijskih okvira i države članice. E, kažete da države članice bi trebale imati neku vlastitu e, financijsku omotnicu. Možete nam dati E, primjere znam da se je Italija koristila stara sredstva da bi se borila protiv efekata izbjegličke krize. Možete li dati neke primjere tako za Grčku? Hvala. Gospođo Mišel, izvolite. E, puno hvala. E, želite da se a, bolje poznaje. Ako želite nešto reklamirati, onda u to trebate biti uvjereni. Otvoreno govorići, mislim da ovo što je do sada rečeno, da me to nije u osnovi uvjerilo da su ovdje stvari učinkovite. Promatramo e, projekte EFSI-a i projekte investicijske banke. Međutim, ako se pogleda sama lista, e, vidjet ćete da su samo dvije države članice tu zastupljene. EFSI projekti su vezane za velike zemlje. Moja primjerice. Zatim i vrlo konkretno pitanje za vas. Naime, smatrate li da je EFSI e, nešto što će biti dobro za regije? one regije gdje je razina ulaganja vrlo niska i koji moraju mnogo toga napraviti e, kako bi e, premostili sadašnju situaciju. Prema informacijama s kojim raspolažem nisam u mogućnosti e, načiniti takvu procjenu. Imam zapravo još jedno pitanje koje je povezano s ovim. Naime, korištenje eps u Grčkoj. Mislim da i u Grčkoj imamo samo jedan projekt e, među ovim projektima na listi. Da li je da ta neka podrška iz e, onih ulaganja koji nisu ranije bili prisutni ovdje? Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Hvala vam lijepa i ja kao i drugi kolege vam se zahvaljujem da ste došli na ovaj sastanak da bi se nam govorili o kohezijskim fondovima i o regionalnoj politici. I ja dolazim iz najudeljenijih područja Europske unije i u potpunosti se slažem s onim što je rekla kolegica Rodriguez. Mogao bih zapravo reći isto ono što je i ona rekla. Htio bih vam postaviti jedno pitanje, međutim prije toga moram reći sljedeće. Rekli ste da su najudaljenija područja, eh, područja koja ne znaju za sve mogućnosti koje postoje za korištenje fondova. I pozvali ste nas da mi kao zastupnici izađemo na teren i to objašnjavamo. Ja to osobno i radim i znam eh, da e, mi na mom otočnom području imamo mnoge poteškoće. Jako često čujemo e, mnogo toga o, budućnosti koetskih fondova na lokalnoj razini. Čuli smo o, puno e, toga, ali ne znamo hoće li ti fondovi opstati, moramo li se brinuti oko toga. Jer e, osobno smatram da se radi o financijskom instrumentu koji najviše predstavlja temeljne vrijednosti Europske unije jer se radi o solidarnosti i za mene koji dolazim iz otočnog područja mislim da je solidarnost vrlo važna stvar. Molim vas recite mi hoćemo li imati, imamo li jamstvo da će ti fondovi postojati i dalje u budućnosti. Evo, molim vas, recite nešto kako biste raspršili tu zabrinutost koja kod nas postoji. Hvala lijepa. E, dopustite mi da ja sada kao članica odbora regiji kažem e, par stvari. Neću postavljati pitanja ja se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti dobiti pitanja na, odgovore na neka od naših pitanja. Međutim, što želim ja reći da je sinergija između efsi i europskih strukturnih fondova nešto što je vrlo popularno u Bugarskoj. Radit ću zapravo u tome smislu i nadam se da ćete mi vi vaši suradnici iz kabineta vam e, pomoći u tome. Evo, to je bila neka vrsta izjave, a sada ćemo vam dati priliku da odgovorite na pitanja. Hvala. Najprije o savjetodavnim uslugama biti, sve se može naći na krivo sam rekao ove kratice dakle European Investor Advisory Hub. Dakle, tu se može naći sve ove informacije. Dakle, mi smo prikupili svu e, sve cjelokupnu ekspertizu i naše strane Europske investicijske banke i tu ima stotine kontakata najboljih stručnjaka za raznorazne napolje. I ne sjećam se točnih brojki danas koliko je kontakata napravljeno, ali možemo reći 50 i 70 posto njih e, tiče se privatnog sektora. Dakle, oni savjetuju i pružaju tehničku pomoć, ali isto tu su isto javna i tijela koja u tome sudjeluju. Ono što su do sad radili jest oni pomažu nekim javnim tijelima pri odlučivanju privatno pravno, e, privatno javnog e, partnerstva, odnosno kako učiniti najučinkovitije moguće partnerstva između privatnog javnog sektora i oni su također sudjelovali u projektima kako bi oni mogli biti lakše uzeti u obzir i pomažu dakle, pri korištenju strukturnih fondova i kombiniranju e, FCA i, i Fonda za europsko strukturno ulaganje. Dakle, tu treba uzeti obzir različite potrebe različitih država članica. To je to što se radi i tu se sagledave koje su različite potrebe privatnog sektora. Najudaljenije regije, dakle, kolega Krecu bi mogao bolje objasniti što bi se moglo raditi sa strukturnim fondovima i kada se koriste za najodeljenije regije, ali mogu vas uvjeriti da mi nećemo uskratiti sredstva iz strukturnih fondova e, regima. regijama. Dakle, kao što sam ranije rekao, uvijek je jako važno vidjeti da li se može nešto drugačije napraviti kako bi se stvarali bolji rezultati, no to ne znači da će se sve mijenjati po kratkom postupku. Kao što sam rekao, ovo je način izražavanja europske solidarnosti. I to ne samo tako što ćemo pomoći ljudima da vjeruju u svakodnevicu, već da se ulaže u budućnost regije i tako što će se pomoći ljudima da poboljšaju kvalitetu svog života i uvjete rada, na primjer. Ili na primjer život u najudaljenijim regijama. Vi ste objasnili da ste prošlog ili pretprošlog tjedna u biti spominjali specifičnosti najudaljenijih regija. Meni je to lako razumjeti, obišao sam neke i razumijem kakva je situacija tamo. No također moramo biti doista otvornog uma kada odlučujemo o tome što ćemo raditi s strukturnim fondovima kako bismo polučili bi mogući rezultat. Na primjer, koristeći FC, za financiranje malih i srednjih poduzeća u navedenim regijama posredstvom ban, banaka, na primjer kontinentalnih banaka. Dakle, ne trebamo, na primjer, raditi zaseban ugovor s nekom e, mjesnom, lokalnom bankom, već to može doći, e, dolaziti preko kontinentalnih banaka. To je jedna od važnih stvari. Isto tako što se tiče nekih e, pitanja državama članicama, evo, znam da povjerenica Krecu bavi se ovim pitanjem. Ja nisam evo, stručnjak za to pitanje. U svakom slučaju radi se na povišanju svetodavnih kapaciteta. No, evo ovo što ste rekli vi, gospođo Spiraki, točno je, ponekad je donekle frustrirajuće za jedne i za druge, dakle tu postoji želja i spremnost da se pomogne i želja i spremnost da se primi pomoć, ali nešto između jednog i drugog čini stvar nemogućom. Možda se tu radi o obrazovanju nekih e, da i možda trebaju sagledati koji su najbolje prakse da vide, da vide kako se drugdje upravlja određenim programima. Posljedno pitanje da li EFSU financira samo najveće projekte. Pa on može financirati i velike, a i male. Kada govorimo o malim projektima, onda se tu najčešće govori o malim srednjim poduzećima ili poduzećima srednjeg eh, ranga, a tu evo EIP ima informacije dakle ako želite potraživati s pomoć od EFSU-a onda se treba ograničavati na 20 milijuna, dakle minimalno. U biti možete tražiti manje iznose, ali u biti Europska investicijska banka je postala taj donji prag, dakle niko vam ne postoji zakon koji će, vam, koji će vas priječiti da tražite manje iznose, ali u biti Europska investicijska banka ne raspolaže dovoljnim e, brojem djelatnika kako bi e, analizirala sve zahtjeve. Najniži iznos koji je zatražen jest te, ako se ne varam, 90, otprilike 90 tisuća eura. Dakle, to može ići dosta nisko. U svakom slučaju uvijek imamo na raspolaganju banke koje mogu dati takve kredite. Imamo dva projekta koji me jako vesele. Evo, jedan je e, industrijski, jedan na koji se bavi e, prehram, prehram predom prehrambenih proizvoda, a drugi isto tako u Grčkoj koji je jako dobar. Evo, dakle, surađujemo sa grčkim bankama i privatnim sektorom kako bismo omogućili e, te projekte i kako bismo pokrenuli i stvorili jednu platformu za e, projekte u, za pokretanje turističkih infrastruktura ili što je već potrebno. Dakle, rezultati su dosta uvjerljivi kako trenutno svoje stvari, no i dalje moramo raditi na tome. Ja svakog tjedna susretnem s ljudima koji po prvi put čuju za Europski fond za strateška ulaganja. I iz prethodnog života sam naučio da jednom kad se u potpunosti zasitite ponavljanja svoje poruke, e, možda, možda ste, evo, tek ste na početku svog rada i ima određen, mali broj ljudi koji su čuli za to što, za što se zalažete. Sve se može naći na web stranici, ali Ja možda nisam dobro shvatio datum, no, jel se radi o lipnju kada ćemo dobiti neki pregled cjelokupne situacije? U biti, Europska investicijska banka da će ocjenu učinkovitosti EFSU-a otprilike u lipnju. Dakle, to je već u zakonodavnom tekstu, to, to, tu obje postoje obveza redovitog izvješćivanja komisije, ali i parlamenta. Dakle, prema eh, u svojim tekstovima. Najkasnije u trećem mjestu iduće godine e, ćemo e, napraviti izvješće, ali e, u međuvremenu ćemo morati analizirati slabe i jake strane EFSU-a i vidjeti da li nešto treba mijenjati, no u svakom slučaju trebala bi, morala bi najkasnije biti napravljena ta ocjena do kraja trećeg mjeseca iduće godine. Hvala. Najljepša hvala vama, gospodine Katajnen. Hvala što ste došli ovdje, što ste vodili ovu raspravu s nama. Bila je veliko koristi za nas i nadam se da ovo nije naš e, zadnji susret. Vi ste jako dobro došao gost na sastanke odbora za regionalni razvoj. Najljepša hvala. Okay, uh, let me finalize our meeting today, ladies and gentlemen. Next... Evo, možemo privesti kraju ovaj sastanak. Dame i gospodo, sljedeća točka dnevnog reda je razno. Da li imamo išta pod razno? Ne, nemamo. Sljedeći sastanak, evo, dopustite da vas podsjetim, dakle da je sljedeći sastanak sutra, izvanredni sastanak od 7 poslje podne koji se, gdje ćemo e, razgovarati s povjerenikom Dombrovskisom. A sada zaključujemo dio našeg sastanka koji je otvoren za javnost, a nastavljamo sa sastankom koordinatora iza zatvorenih vrata i zahvaljujem se usput i prevoditeljima.